Okay, colleagues, I was explaining to the Minister that we all got... E, dragi kolege, imam vrlo lošu naviku ovdje da kasnimo. Prije nego što nastavimo, imam dve priopćenja. Dakle, sutra u 15 sati imamo zajedničku javnu raspravu sa pododborom za ljudska prava i odborom za razvoj o e, sužavanju prostora za civilno društvo i to će biti u e, zgradi PHS na petom katu prostorija B001. O tome smo razgovarali upravo na početku današnjeg saslušanja o sve manjem prostoru za civilno društvo i bilo bi korisno kada biste prisustvovali ovom sastanku i također sutra u 16.15 sati Inter organizira zajedničko saslušanje o usponu Afrike i o izazovima za održivi razvoj. Zapravo je to e, pitanje predpristupnih instrumenta i također ćemo vidjeti kako zapravo e, naša pomoć djeluje na terenu. Evo, proslijedit ćemo još jedan podsjednik svima vama. Također ću zamoliti i naše suradnike da proslijede ovaj poziv svim zainteresiranima i sada mi je drago što je ovdje ministar iz slovačkog predsjedništva, gospodin Lukas Pariček, notenik u Ministarstvu za vanjske poslove Slovačke republike, koji je zadužen za razne aspekte vanjske politike u svojoj zemlji imaju ručak sa koordinatorima, već je imao prilike razmijeniti gledišta s nama i također mi je drago što je ovdje i malteški ministar vanjskih poslova George Vela. George, drago mi je što si ovdje i doista si dobrodošao. Znamo da predsjedništva sada surađuju i znamo da se sada na horizontu postavljaju velika pitanja i drago mi je što ste vi ovdje zajedno sa vašim savjetnicima. Mm, dakle da surađujete također između savjetnika u nekom obliku dvojnog predsjedništva. Evo, nadam se da ćemo u sljedećim mjesecima usko surađivati. Gospodin Pareček će se usredotočiti na pitanje humanitarne pomoći. I tu imamo niz pitanja o kojima možemo razgovarati. Upravo se održao svjetski humanitarni sastanak na vrhu u Istanbulu u svibnju i gospodine Majo ovdje je naš stalni izvjestitelj za to i on je tamo poveo naše izaslanstvo i izradio izvješće odbora o humanitarnoj pomoći. Dakle, sve ono što je proizišlo iz sameta o Istanbulu će biti važno. Imamo također i stalnu izbjegličku krizu. Jučer smo imali i raspravu sa ravnateljem opće uprave DEVKO o paktu za migracije, to je zapravo neki most između razvojne i humanitarne pomoći. Evo, čitav niz pitanja. Gospodine ministre, izvolite i onda ćemo primiti pitanja od publike kolega. E, hvala Linda, uvaženi zastupnici. Drago mi je što sam ovdje s vama danas kako bih e, raspravio prioritete Sočkog predsjedništva u području humanitarne pomoći. Neki od vas su vjerojatno već zamijetili da smo vam dali jedan mali poklon, dakle, okay, i e, note se naše predsjedništvo. Također visoko cijenim rad Europskog parlamenta, naročito ovog odbora u vezi sa humanitarnom pomoći. Prije nego što se osvrnem na prezentaciju, dopustite mi da zahvalim nizozemskim kolegama i uvaženim zastupnicima na glatkom prijelazu, odnosno prijenosu vlasti i našem predsjedništvu. Doista je veliki izazov preuzeti predsjedavanje Europskom unijom nakon nizozemaca za koje je poznato da se e, zalažu za provedbu ovoga programa. Kao što je ministar Blumen e, spomenuo u svojem uvodnom govoru na nastupanju, Veliki izazovi zahtijevaju mnogo vremena, tako da neće biti moguće sve potrebno ostvariti u šestomjesečnom razdoblju predsjedavanja. Zato ćemo mi ovdje promicati timski rad i nastojat ćemo ostvariti programe koje su pokrenula prethodna predsjedništva. Također mi je drago što je ovdje i e, ministar vanjskih poslova Malte koji se sa mnom slaže. Svi se slažemo da je humanitarna situacija u svijetu vrlo loša. U, prošlom desetljeću Europska unija je bila među prvim donatorima i uključena je bila i u razradu učinkovitijih instrumenta humanitarne pomoći. U istom razdoblju, međutim, broj ljudi pogođenih humanitarnim krizama se gotovo udostručio i situacija je različita u odnosu na 2004. godinu kada je Slovačka počela pružati humanitarnu pomoć kao jedna od članica e, Europske unije i više od 74 zemlje na svijetu trebaju humanitarnu pomoć, a ljudi koji su raseljeni usred takvih e, sukoba je 51 milijuna i sada je još E, imamo e, zemlje koje karakteriziramo kao e, krize razne tri, a to su Sirija, Irak, Južni Sudan i Jemen. Situacija je bitno drugačija u odnosu na 2004. godinu kada je Slovačka počela pružati humanitarnu pomoć i počela sudjelovati u razvojnoj suradnji i pružanju humanitarne pomoći kao nova zemlja članica. Zbog toga je od ogromne važnosti iskoristiti zamah koji je stvorio e, Svjetski humanitarni samet iz Istambula i pretvoriti sustav humanitarne pomoći u jedan učinkovitiji, predvidljiviji i fleksibilni instrument. E, također, on mora odgovarati svrsi. Jasno je da unatoč sve većim doprinosima donatora više nije moguće držati korak sa sve većim zahtjevima. Bez obzira na njezinu doista ogromnu važnost. Humanitarna pomoć sama po sebi ne može odgovoriti na sve veće potrebe najranjivijih osoba, tako da je potreban jedan dosljedniji pristup i to uključuje također i rješavanje ekonomskih uzroka, sprječavanje i e, obustavljanje sukoba koji se mogu, što se može ostvariti boljim političkim vodstvom i također ispunjenje jaza između humanitarne pomoći i razvojne pomoći. Dakle, u svjetlu svega toga usredotočit ćemo se na tri e, ključna i e, četiri specifična tematska područja tijekom našeg predsjedavanja. Dakle, da vidimo koja su to prva tri područja. Kao prvo, poboljšana i koordinirana humanitarna reakcija na krize. Mi ćemo se usredotočiti i na izlaženje načina za mm, usklađivanje humanitarnog odgovora od strane zemalja članica i komisije. Također trebamo obratiti veću pozornost na krize razine 3 i također E, trebamo vratiti te krize na vrh našeg programa humanitarne pomoći. Europska unija smatra također prioritetnom e, situacijom i e, pitanje raseljenih osoba, izbjeglica i također zajednica domaćina u zemljama van Europske unije. Također želim naglasiti da lokalni resursi i lokalni kontekst su važni. Lokalizacija ima tu prednost da je manje skupa jer to izbjegava više razinsko isporučivanje pomoći, ali isto tako je i e, transparentnija. Kada je riječ o učinkovitosti, primarna uloga e, lokalnih i nacionalnih vlasti zahvaćenih zemalja je nešto što treba prepoznati. Lokalni e, službenici mogu bolje poznavati lokalna tržišta što može poboljšati održivost eh, napora u rješavanju krize. Drugi ključni zadatak našeg humanitarnog programa je nadovezati se na rezultate Prvog svjetskog eh, humanitarnog samita koji se održao u svibnju u Istanbulu. Sigurno ste sudjelovali u velikom broju i Europska unija je preuzela više od 600 obveza za ostvarenje učinkovitijeg sustava humanitarne pomoći. Ja sam imao čast sudjelovati u izaslanstvu uz našega predsjednika i želim pohvaliti e, trodimenzionalni pristup država ovom e, događanju. Dakle, kao prvo političku dimenziju, kada je riječ o okupljanju globalnog e, doprinosa, zatim e, praktični pristup e, koji želi poboljšati stanje na terenu i e, učinkovitost pružanja humanitarne pomoći, a također i treća dimenzija to je podizanje svijesti što znači izgretanje pozornosti cijele međunarodne zajednice. Samit je dao potporu također i reformama humanitarnog sustava što je i Europska unija i Europski parlament zagovarala naročito kada je riječ o financiranju i obrazovanju. Također se tamo naglasilo ono što e, želimo izvojiti u našem prvom ključnom prioritetu, odnosno da humanitarna pomoć ne može biti beskonačna zamjena za politička rješenja. Moramo riješiti korijenske uzroke sukoba i E, sveobuhvatno riješiti i suočiti se sa humanitarnim krizama diljem svijeta, što znači povezivanje napora sa drugim područjima poput sigurnosti i razvoja. I ovdje e, summit nije doveo do konačnog konsenzusa i nadam se da ćemo u tom smislu ostvariti napredak tijekom našeg predsjedavanja. Slovačko predsjedništvo će izbili zapratiti i e, buduću E, glavnu skupštinu un o migrantima i izbjeglicama i također ćemo olakšati rasprave između zemalja članica kako bismo pridonijeli razradi održivih rješenja za migracije. Trebamo govoriti jasno i jednoglasno. Osim toga, želimo naglasiti potrebu da se pridržava međunarodnog humanitarnog prava i također da se osigura pristup e, zonama u krizi i da se zaštiti medicinsko osoblje na terenu. To je važno moj predsjednik je naglasio u Istanbulu da je e, ključno zaštititi humanitarne djelatnike i pozvao je sve vlade i zemlje diljem svijeta da poštuju prava e, humanitarnih djelatnika samo e, tri dana nakon smrti, odnosno pogibije Veronike Rackove koja je bila naša liječnica koja je radila u Južnom Sudanu koja je ubijena nakon, za vrijeme upravljanja ambulantnim vozilom na putu za bolnicu. Također, E, tragičan je podsjednik e, nestabilnosti e, takvih situacija i događaj prošlog vikenda u Južnom Sudanu. Naravno, potrebna nam je, potreban je daljni rad kako bismo naprijedili naš zamah i također kako bismo pristupili u skoroj provedbi naših obveza, a Slovačka podupire sve ključne obveze. Osim toga, kao što je najavljeno u Istanbulu, od iduće godine ćemo udostručiti naše financiranje humanitarnih sustava. Dakle, treba potaknuti e, privatne donacije, a e, naš nacionalni sustav humanitarne pomoći će se reformirati kako bi bio učinkovitiji. Treći prioritet je promicanje europskog konsenzusa za humanitarnu pomoć, budući da je to jedan od e, kamena temeljaca Europske unije i zemalja članica u ovom području. Zajedno s komisijom i tri zemlje smo e, dijelom e, radne skupine za provedbu tog konsenzusa i e, igrat ćemo aktivnu ulogu u poboljšanju dosljednosti, učinkovitosti i kvalitete humanitarne pomoći podupiranjem provedbe drugog plana provedbe konsenzusa. Kao što sam spomenuo na početku, uz ova tri ključna prioriteta izvojili su također i tematske prioritete, a to su E, ne odnosi, obrazovanje u kriznim situacijama, e, zatim e, veze između humanitarne razvojne pomoći i hrana i prehrambena sigurnost. Istraživanje su pokazala da je neuspjeh u rješavanju rodno uvjetovanih učinaka krize jedan od najvećih slabosti u reakciji na krizama. Žene i djevojčice su vrlo često negativno pogođene i to više od muškaraca humanitarnim krizama i e, također prema izvješćima 60% e, e, smrti majke se moglo spriječiti, a to koje se moglo spriječiti događaju se u humanitarnim krizama. No, taj bi mog, broj mogao biti daleko veći. Primjerice, čak 70% žena su iskusile seksualno ili rodno uvjetovano nasilje tijekom sirijskog sukoba trebamo e, povesti računa o činjenici da su žene i djevojčice zapravo i e, među prvim osobama koje interveniraju u krizi i njihov doprinos u oporavku je neporeciv. Drugi tematski prioritet našeg predsjedništva je povesti računa o potrebama djece u katastrofama i sukobima naročito kada je riječ o obrazovanju. Danas e, svako četvrto dijete u školskoj dobi, što znači gotovo pola milijarde djece, žive u zemljama koje su pogođene krizama. Otprilike 70, 70 e, milijuna te djece i mladih e, već ne primaju obrazovanje ili primaju loše obrazovanje loše kvalitete ili čak su u opasnosti da se potpuno ispišu iz škole. E, istovremeno možemo tvrditi da je obrazovanje najpotrebnije upravo u krizi, budući da pridonosi smanjenju ranjivosti djece na katastrofe i također e, i smanjuje njihov e, opasnost da će biti pogođeni krizom. Slovačko predsjedništvo želi staviti poseban naglasak na promicanje i jačanje uloge obrazovanja u humanitarnim operacijama. Pozdravljamo, podupiramo odluku komisije da se povećaju sredstva za obrazovne projekte u kriznim situacijama sa 2 na 4% iz Europskog proračuna za humanitarnu pomoć, a također pokretanje e, i e, fonda e, pod naslovom Education Can Wait, odnosno obrazovanje ne može čekati na svjetskom humanitarnom samitu je nešto što vrlo cijenimo. Prošlog tjedna sam posjetio Libanon. Libanon je 1,1 milijun sirijskih izbjeglica i također e, ima najveći broj izbjeglica po glavi stanovnika. E, Svaka četvrta osoba u Libanonu je izbjeglica. Situacija je nezamisliva i doista me je dirnula. Vidio sam ljude koji sjede na zemlji u improviziranim skloništima i ne mogu voditi normalan život. U nasilju izbjeglica u dolini Beka bio sam u pratnji predstavnika UNHCR-a i imao sam prilike razgovarati sa obitelji koja ima sedmero djece, otac ima dijabetes, a majka je jedina koja zarađuje u obitelji i ona nosi teret obitelji sama na svojim plećima. Naravno, dječanje e, e, oca je zapravo veliki izdatak za tu obitelj i to također znači da djeca ne mogu ići u školu. Dakle, trebamo spriječiti nastanak izgubljene generacije i pružiti e, osnovne usluge poput zdravstva i e, obrazovanja. Taj me posjeti još jednom uvjerio da je obrazovanje nešto što treba biti u središtu našeg humanitarnog odgovora naročito kada je riječ o osobama koje su dulje raseljene u, velikom broju naselja, čak dvije generacije odrastaju. Obrazovanje u kriznim situacijama je naš nacionalni prioritet. Ove godine smo najavili prvi e, poziv na podnošenje prijedloga za humanitarne projekte koji se usredotočuju na obrazovanje u kriznim situacijama i koje će se pružati u izbjegličkim logorima u Siriji ili u susjednim zemljama, što uključuje također Libanon. Za to smo izdvojili pola milijuna eura. Također smo uveli i program e, posebnih školarina za studente, odnosno učenike iz Sirije. Nije riječ samo o logorima u Libanonu i Siriji, naravno ne smijemo zaboraviti niti na logore u Keniji i drugim afričkim zemljama koje također ugošuju izbjeglice. Situacija bi se mogla još pogoršati. Čak i uslijed najgore suše koju e, Etiopija trpi u posljednjih 80 godina i 18 milijuna ljudi tamo treba pomoć. Želim naglasiti da trebamo e, upotrijebiti prave vrste pomoć. Ne postoji jedan e, čarobni lijek koji će riješiti sve probleme i također lokalni kontekst treba uvjetovati našu humanitarnu pomoć. Naš treći tematski prioritet je promicanje jače veze između humanitarne i razvojne pomoći sadašnji razmjeri i e, također težina humanitarnih kriza koje sam istaknula na početku i također e, prisiljeno raseljavanje zahtjeva intervencije koje idu izvan okvira krizne prirode i humanitarne pomoći. Treba nam holistički globalni pristup koji će e, povezati humanitarnu pomoć, razvojnu pomoć i to će učiniti naše odgovore na krizu trajnijima i održivijima. I Imamo tu dvije inicijative, dakle Teach them how, to fish and uh, da također se sami prehranjuju i sami love ribu. I osim toga, Slovačko predsjedništvo će nastojati povezati taj premostiti taj jaz između humanitarne i razvojne pomoći kako bi spriječilo prisiljeno raseljavanje. I na kraju želimo staviti poseban naglasak na e, sigurnost hrane kao ključnu sastavnicu naše reakcije na krizu. Mi zapravo kao Europska unija smo među prvim donatorima hrane i e, pomoći u obliku hrane u današnjem svijetu, no još uvijek 800 milijuna ljudi u svijetu je bilo neohranjeno 2015. godine. To što može postati biti posljedice i El Niña, ali i klimatskih promjena. Zajedno sa međunarodnom zajednicom trebamo riješiti ove izazove na sveobuhvatan način e, koji će se osnovniti na sprječavanje nesigurnosti u opskrbi hranom e, kroz razvoj e, i to u jednakoj mjeri kao što je to slučaj i u primjeru humanitarne pomoći. Dakle, u zaključku mislimo da je naš humanitarni odgovor naša najveća zadaća. E, kada je riječ o našim specifičnim tematskim prioritetima, e, sa humanitarnim krizama koje su sve teže i sve osjetnije također u Europi, vjerujemo da napredak u ovim područjima e, će učiniti tu pomoć ne samo učinkovitijom nego i održivijom i sada se radujem vaš suradnji tijekom našeg predsjedavanja, a i također vašim pitanjima tijekom rasprave. Hvala gospodine ministre, niste nam dali pregled vaših e, prioriteta. Ne vidim sad e, neka razmimo ilaže na odnosu na ono što mi već dugo govorimo. E, ja imam jedno pitanje, zatim ću riječ dati kolegama. Vi ste govorili o velikim pritiscima što se tiče humanitarne pomoći, imamo pritiske što se tiče sigurnosti hrane. Mi smo govorili jučer o proračunu i da je proračun za obje humanitarne pomoći e, smanjen. A Znači iz e, linija e, DCI koriste isto tako uzmeći u obzir sigurnost hrane. Taj novac i sredstva su bila uzeta s tih linija kako bi e, onda bila preseljena u instrument za Tursku. Evo, to je ono što sam željela reći. A sada dajem izvjestitelj za humanitarnu pomoć riječ. Enrike, izvoliš. Dobar dan svima, hvala vam na vašoj intervenciji. Hvala nam što ste nam ocrtali prioritete slovačkog predsjedništva. Radi se o e, zbilja dobroj vijesti koja nam dolazi od vas. Da, vi također ste odgovorni na ono što je bilo napravljeno jer e, kad uzmemo u obzir sva predsjedništva imamo znači te odgovore e, što se tiče humanitarne krize, a kad se suočavamo s tom humanitarnom krizom moramo imati na umu da je to kriza bez presedana. A potrebe u tom smislu su sve veće. E, broj sukoba se povećava, a mogućnost njihovih rješenja se smanjuje i približava se nuli. Imamo e, sukobi i problemi s kojima se suočavamo. Imamo El isto tako klimatske promjene, prirodne katastrofe i sve to e, zapravo povećava potrebu za humanitarnom pomoći u budućnosti. Tome ćemo dodati također i izbjeglice, te izbjeglice koje e, će zapravo e, proizaći iz problema povezanih sa klimatskim promjenama. Vi, kao što je Linda rekla, ono što ste nam vi predstavili je u skladu s na, e, prioritetima našeg odbora koje mi u različitim političkim klubovima branimo. E, mi također imamo prioritete koje smo prezentirali u Istanbulu. Mi smo željeli, bez obzira što naša prisutnost nije bila dovoljno snažna, e, znači željeli smo predstaviti sadržaje naših prioriteta, a e, ti prioriteti su u skladu sa onim što ste nam vi predstavili kao prioritete slovačkog predsjedništva. Ja bih želio sad nešto reći vezano uz neke od tih prioriteta. Jedna od direktnih eh, eh, konsekvenci ovoga će biti provođenje angažmana iz Istambula. Rekli ste da EU i države članice su se obvezali e, u okviru više od 600 angažmana obvezujućih e, izjava. Ono E, što, o čemu se govori je traženje novih izvora financiranja, da nitko ne ostavi, e, nikoga se ne ostavi bez pomoći. Isto tako treba biti aktivniji u e, prevenciji sukoba, treba također pokušati riješiti sukobe koji su upravo u tijeku. A na međunarodnom planu Imamo znači promicanje humanitarnog prava te također ulaganje u humanitarno djelovanje. To su prioritet, imamo angažmane, također kompromise koji su pronađeni i na koordinirani način države članice Europske unije bi trebale početi provoditi e, naše angažmane. kako bismo bili model koji bi omogućio drugima da također se pridržavaju onoga na što su se obvezali. Ono što je važno je da mi povoljno gledamo na, na globalni e, nadzor vezano uz e, ono na što smo se obvezali u Istanbulu. Treba vidjeti da li poštujemo sve te angažmane, ne samo na, u području humanitarnog prava, nego općenito. Možda bismo imali sustav nadzora u okviru UN-a koji bi redovito bio ažuriran, a to bi omogućilo nadziranje naših e, obveza. Pre, Slovačko predsjedništvo bi možda u tom smislu također moglo poduzeti neke akcije. Također bismo trebali e, naglasiti da je parlament već zatražio od komisije da nam predstavi drugi akcijski plan e, europskog konsenzusa na području humanitarnog djelovanja e, tako, i također e, da nam predstavi reviziju tog humanitarnog europskog konsenzusa kako bismo E, vidjeli e, koje su znači aktualne situacije što se tiče humanitarne krize. E, vi ste rekli da, se udvostru, da su se potrebe od 2004. udvostručile, no taj dogovor, znači konsenzus već je star 20 godina, potrebe su se dramatično povećale. Mi smo zatražili znači ovo revidiranje od komisije u više navrata mislim da bi o tome trebali raspravljati. Trebali bi također raspravljati o provedbi ovih e, ugovora u okviru provedbe globalne strategije koje je komisija upravo e, u lipnju usvojila. I e, koja je bila predstavljena prošli tjedan na plenarnoj sjednici u Strasbura, nakon toga ćemo imati cijeli ovaj interni put, e, također će vijeće koje će se time baviti, nakon toga e, će to ići u čitanje u parlament. Ono što bi prije svega trebali imati na umu je da zapravo e, zadržimo specifične aspekte humanitarnog djelovanja. Sigurno je da humanitarno djelovanje je povezana sa razvojem. Mi to razumijemo i prihvaćamo. Nismo slijepi e, i prihvaćamo da postoje neki sigurnosni aspekti vezano uz humanitarno djelovanje. Znači imamo neovisnost, neutralnost. To su sve suštinski ključni elementi koji trebaju biti e, zaštićeni u e, provedbi ovog aktualnog e, pristupa koji zapravo ne bi smio stavljati u prvi plan ovaj e, sigurnosni aspekt. A kad govorimo o obrazovanju, slažemo se također s time, a isto tako sa e, rodnim pitanjem, a e, parlament što se tiče obrazovanja je također pokušao uvjeriti e, komisiju da u okviru humanitarnog djelovanja što više naglašava ovaj aspekt obrazovanja. Mi u svakom slučaju želimo biti sigurni da svi operatori i čimbenici u okviru humanitarnog djelovanja te donatori E, e, također e, jedan znači jedan postotok svog djelovanja posveti i humanitarnoj pomoći i pomoći na području obrazovanja. Imali smo znači konferenciju na visokom nivou UN-a u rujnu vezano uz migrante i izbjeglice i postavljam vam pitanje da li ste već e, počeli s radom na zaključcima vijeća koji e, pripremaju stalište Europske unije vezane uz ova humanitarna pitanja neću ulaziti u restrikcije, proračunske restrikcije što se tiče humanitarnog djelovanja. A kad govorimo o e, hranoj, e, sigurnosti hrane, moramo u svakom slučaju povezati to također sa gospodarskim rastom. Imamo e, također i sastanak na vrhu u Riju koji bi se trebao održati u rujnu i trebamo vidjeti na koji način ćemo se ponovo prihvatiti tog dosijeja. A sada imam na svojoj lici Ana Zaboska, Charles Görlis, e, Marija Hojbuk, Norbert Noize. Želi li netko drugi uzeti riječ? Ne. Imamo dovoljno vremena. Ana Zabovska, izvolite. Hvala vam, Linda. E, pozdravljam e, državnog tajnika u ovaj odbor za razvoj. Ja sam dio ovog odbora za već 13 godina, zbog toga mi je veliko zadovoljstvo vidjeti vas danas među nama. Iz onoga što ste rekli možemo vidjeti da program Slovačkog predsjedništva na području humanitarne pomoći je nastavak programa nizozemskog predsjedništva gdje je jedan od prioriteta bio priprema svjetskog humanitarnog samita. U tom smislu je logično da Slovačka će također pokušati e, provesti e, u dijelo e, obveze na koje su se države obvezale na ovom samitu. Kao što znate, prije nekoliko dana Europski revizorski sud je rekao da humanitarna pomoć EU-a u Africi na području e, velikih e, jezera je preskupa. Prema revizorskom sudu komisija nema dovoljno informacija na raspolaganju kako bi mogla procijeniti je li e, ova pomoć ekonomski učinkovita jer pola proračuna e, prolazi kroz agencije UN-a i nemamo zapravo nikakvu povratnu informaciju u tom smislu. Sigurna sam da to nije samo problem e, koji se tiče znači ovog područja velikih jezera, nego da je to vjerojatno slučaj i kod drugih projekata. Željela bih vas pitati sljedeće. E, uzimajući u obzir da pokuš, bismo trebali pokušati poboljšati sustav humanitarne pomoći, da li ćete pokušati to napraviti kroz e, Europsko vijeće? Da li ćete također izvršiti pritisak na komisiju da zatraži od e, agencija UN-a više transparentnosti? Hvala. Shell izvolite. Hvala. Želio bih e, zahvaliti gospodinu Parižeku na ovom izvrsnom ekspozeu. Ja ništa sad tu nemam za dodati, radi se o e, savršenom e, predstavljanju koji odgovara našim očekivanjima. Ali trebamo sad vidjeti što moramo, na, možemo napraviti skupa. Imamo zajednički posao koji trebamo obaviti. Moramo izvršiti znači, napred, napredak na području djelovanja EU-a o tome ćemo u, uskoro raspravljati. Imamo također koordinaciju e, politika humanitarnog djelovanja. Također e, imamo u našoj e, nadležnosti također i humanitarna pomoć, humanitarno djelovanje. A mi smo također odgovorni za to da osobe koje su preživjele mogu dostojanstveno nastaviti svoj život, što nije uvijek lagano. Što bismo mi sada mogli napraviti skupa? Moramo zajednički poraditi na e, nepristranosti e, dodjele humanitarne pomoći. Imamo znači ovaj sporazum sa Turskom. Naš povjerenik e, obavlja vrlo dobar posao na području humanitarnog djelovanja, ali ipak je izložen raznim kritikama koji, koje stigmatiziraju taj aspekt politike e, gdje znači imamo tu određene e, dionike što se tiče ovog e, sporazuma sa Turskom. Moramo biti osjetljivi na, te, na ta predbacivanja, te kritike i moramo napraviti to da humanitarno djelovanje znači e, bude neovisno, a ne kao dio e, nečega što onda zapravo služi interesima drugih e, uprava u komisiji. Trebamo u svakom slučaju odgovoriti na sve situacije gdje se ljudi nalaze u teškim e, životnim uvjetima, pa u svakom slučaju moramo paziti na koji način to radimo. Isto tako, e, što se tiče ove parlamentarne dimesnije, mi smo odbor koji je otvoren za dijalog e, sa vladama. Drago mi je što ste danas ovdje s nama. I pretpostavljam da biste i vi s vaše strane mogli malo razmisliti na koji način bi se nacionalni parlamenti mogli više uključiti u ovo djelovanje. E, I zadnja točka, bilo, bi li bilo moguće u okviru vašeg predsjedništva da nas informirate o e, detaljnim potrebama u okviru e, katastrofa i drama koje se događaju u svijetu. To vam se možda e, čini e, e, nešto što možda nije tako teško, no trebali bismo zbilja imati jasne podatke na raspolaganju i to bi nam moglo isto tako služiti tome da razvijemo zbilja učinkovitu diskusiju što se tiče samog proračuna. U svakom slučaju zahvaljujemo na, do, eh, na buduće dobroj suradnje, a možete biti uvjereni da ćemo mi pružiti svu našu suradnju i pomoć u tom smislu. Eh, Hvala. Hvala na svim ovim objašnjenjima i na iznošenju vašeg plana rada za sljedećih eh, šest mjeseci. Rekli ste da hoćete razmotriti politiku na planu humanitarne pomoći i povezati je sve te politike. Također ste govorili o obrazovanju kao jednom od primjera. To je zaista jedan od najeklatantnijih primjera. E, vidimo ljudi, ljude koji su e, pobjegli iz Sirije zato što žele da njihova djeca nastave školovanje jer ne žele imati izgubljeni naraštaj. I integracija na tržište rada je također nešto što bi bilo jako dobar primjer. No, veliko pitanje i dalje ostaje kako će se to financirati? Imali smo e, dosta e, rupa u sredstvima za humanitarnu pomoć prošle godine. Dakle, što vi mislite što će se dogoditi? Hoćemo li sada imati e, sigurnija sredstva? I također postoje ti veliki akteri na međunarodnoj pozornici koji nisu došli na sastanak e, na vrhu u Istanbulu. Rusi, na primjer, nisu bili tamo. Kako možemo njih uključiti u naš rad? moje posljednje pitanje je nešto na što ste se vi usvrnuli, e, a to su napadi na ljude koji rade u humanitarnim operacijama. Često čujemo te tužne priče. Dakle, što mi možemo učiniti kako bismo te to djelovanje učiniti sigurnije kako bismo zaštitili te ljude koji su zaista voljni da pomažu i da rade u tako teškim situacijama. E, naravno, ne radi se samo o novcu, nego i o tome da mi moramo se kao ljudska bića obveza da im pomognemo. pa gospodin Hoveni. Hvala. I ja zaista isto čestitam na ambicioznom programu Zaista je bilo lijepo to saslušati. Vrlo konkretno, e, dobro strukturirano. E, sve sugestije su na mjestu. I u potpunosti se slažem e, s kolegom da je obrazovanje zaista ključna stvar. Nekoliko puta sam bio u toj regiji Irak, Sirija, Libanon i to je jedna od najvažnijih stvari koje zaista moramo ozbiljno shvatiti. I zaista me interesira e, kakva je financijska pozadina tih projekata. I mislim da dva elementa su važna. Iskustvo e, lokalnih ljudi, lokalnih vođa, obrazovanje i ne bih rekao zapošljavanje, odnosno otvaranje radnih mjesta, nego da tim ljudima omogućimo da e, lokalno se bave nekim djelatnostima. I bilo bi interesantno e, koje, što je, koje su najvažnije, najvažnije stvari koje ćete ljude zadržati u regiji, ne u njihovim domovima, ali u, njih, u toj regiji, to je upravo to. I naglasio bih e, dvije stvari koje ste vi rekli. Spomenuli ste lokalne kapacitete i mislim da su lokalni kapaciteti ono što moramo uh, ozbiljnije uzeti u obzir. Lokalni kapaciteti, naravno, mi moramo biti prisutni u regionu i posebno u regijama kao što su Sirija ili Irak. Uh, vrlo je teško uh, dobiti ljude e, za, koji, su, koji imaju lokalno iskustvo, svi ode u Erbil, tamo provedu dva dana i onda tvrde da su zaista iskusni i da puno toga znaju. Ali ako odete u Irak, a i u Siriju, vidjet ćete jedan fenomen. Tko brine za izbjeglice. Naravno, mnoge organizacije, lokalne organizacije, međunarodne organizacije i one zaista obavljaju tu velik posao i hoću naglasiti da je Europska unija najveći donator u regiji. Ali evo tu imam jednu konkretnu stvar koju hoću naglasiti. Dakle, muslimani, kršćani, jazidi ili već to su crkve i vjerske institucije, one igraju ogromnu ulogu u davanju te prve pomoći, humanitarne pomoći. I uredba Europske unije to ne prihvaća. U trenutna je situacija takva da ako ste vi vjerska institucija, nemate direktan pristup e, europskim novcima. To je činjenica. Naravno, možete imati različite e, suradnike i onda se to na pravni način riješi, ali mi moramo se približiti stvarnosti. Jer samo takve, takvi tradicionalni vjerski vođe i strukture, ne radi se o tome vjere ili netko ili ne, radi se o strukturi društva, lokalnog društva. Moramo dati priliku mi s europske strane da mi moramo omogućiti da i njima stigne pomoć. I e, posljednja stvar koju hoću napomenuti, e, spomenuli ste klimatske promjene u zadnjem dijelu vašeg govora. Klimatske promjene su kao nogomet. Svi e, će nešto reći o tome da, reći će slovački nogomet je jako dobar i tako dalje. Ali moramo e, konkretnije iskomunicirati o čemu se to radi. Za dvije godine, za pet godina, koliko ljudi će morati iseliti iz ove regije ili one regije, ovdje na svijetu, ondje na svijetu, zbog klimatskih promjena. klimatske promjene nisu, to nije šala, to nije neka etiketa koju će lijepiti e, razvijene zemlja na svijetu. Ovdje u odboru 9 to nije baš tako teško, ali ako hoćete razgovarati sa ljudima izvan ove prostorije, morate stvarno to naglasiti i vidjet ćemo kako će stvari stati na kraju vašeg predsjedavanja. Hvala. Norbert Noiza. Hvala, Linda. Hvala vam gospodine Pariček na vašoj prezentaciji i i na tome što ste nam sada rekli što će se zapravo događati tijekom ovih šest mjeseci slovačkog predsjedavanja. E, bilo bi mi draže da, su, da je vrijeme sada bolje. E, imamo Brexit, imamo izbjegličku krizu. Zaista e, pred vama se nalaze teški zadaci. Tako da zaista e, vam se divimo zbog ove strukturirane prezentacije vašeg programa rada. Što se tiče humanitarne pomoći, vaši prethodnici, nizozemci, su nam e, dali neka vrlo konkretna obećanja – a to je da će ispuniti e, ciljeve koji su zacrtani u Istanbulu i bilo bi jako dobro kada biste u ovih šest mjeseci pred vama na jedan konkretan način procijenili e, te odgovornosti i obveze koje su preuzete i u kojoj mjeri e, su ti ciljevi postignuti kako bismo mogli zajednički raditi na humanitarnoj pomoći. Važna je koordinacija između zemalja članica, to moramo poboljšati. Veoma mi je drago da ste spomenuli ove zaboravljene sukobe. Dakle, e, radi se o ljudima koji su napustili svoje domove, koji su proganjani, koji su morali izbjeći i moramo zaista to razmotriti vrlo detaljno i također moramo lokalno pomagati na licu mjesta ljudima jer ti ljudi možda ne žele napustiti svoje domove, žele ostati tamo gdje jesu, ne žele postati izbjeglice. Ovdje u odboru novi pristup, nova orijentacija što se tiče razvojne pomoći je takva da se jasno mora naznačiti poveznica s, sa sigurnošću Također moramo ograničiti e, borbu protiv siromaštva i zdravstvo, a s druge strane si pitanja vezana sa sigurnost. Naravno, tu može doći do nekog preklapanja, ali moramo zaista biti jako pažljivi i moramo se pobrinuti da novac namijenjen klasičnom razvoju ne skrene s puta ili da se ne zlo upotrijebi, da se ne koristi u neku drugu svrhu kao što je primjerice sigurnost. Onih 4% ide na obrazovanje. To je veoma važno. To je nešto što zaista možete podržati tijekom svog predsjedavanja i tu imamo važnu ulogu solidarnosti. Između zemalja članica Europske unije e, u ovim godinama koje su iza nas, mi smo zaista učinili premalo za Italiju, Grčku i Maltu, koje se suočavaju sa ogromnim priljevom e, izbjeglica i trebamo solidarnost među zemljama članicama. Moramo surađivati kako bismo e, riješili taj veoma težak problem e, priljeva izbjeglica i imigranata. Diplomatski rečeno, vaša zemlja je u raspravama u komisiji o preraspodjeli migranata. Vaša zemlja baš nije pretjerano oduševljeno primila taj prijedlog i samo hoću naglasiti još jednom da je zaista od ključne važnosti da e, se surađuje i da svi zajednički radimo na tome. Znači vi i e, Češko predsjedništvo ćete nam biti jedan dobar primjer e, suradnje na planu toga kako riješiti problem migranata. Energetika, naglašeno je to pitanje, to je veoma važan prioritet. Mi ne trebamo ad hoc odluke. Na odboru i u politici Europske unije mi zaista želimo održivu energetiku u zemljama u razvoju kako bi svi imali pristup e, energentima, struji i tako dalje. Na kraju godine ćete predati svoje odgovornosti Malti i imat ćemo e, sastanak e, AKP-a i Europske unije i zemlje članice Europske unije nisu spremne, ali će morati biti spremne u ovim mjesecima pred nama zajedno s Maltom sve učiniti kako bismo zaista održali tu parlamentarnu skupštinu zemalja AKP-a i Europske unije i bilo bi dobro kada biste vi zajedno s Maltom e, iskoristili svoj utjecaj kako bi se potpuno jasno e, ukazalo na to da Europska unija e, pruža gostoprimstvo zemljama AKP-a. Imate vrlo ambiciozne ciljeve i na kraju godina, naglašavam, ćete nam podnijeti izvještaj o tome što ste učinili. Ako samo 50% od ovoga što ste nam danas prezentirali bude postignuto, mislim da ste onda zaista e, napravili jako puno i da ćemo moći reći da je slovačko predsjedavanje bilo uspješno. Pa hvala Norbert, mislim da se nitko drugi nije javio za riječ. Evo samo da naglasim još jednu stvar koju je naglasio Norbert, a to je pitanje prihvata eh, humanitarnog eh, tih ljudi u Europskoj uniji. Prije mnogo mjeseci je naš odbor ukazao da nema humanitarne pomoći i podrške iz našeg proračuna za zemlje članice Europske unije i nevladine organizacije upozoravaju na to i e, da je situacija za izbjeglice iz Sirije u Turskoj i Libanonu dosta loša, ali da oni dobivaju više novca nego Europske unije. I sad mi je drago da se mobiliziraju neka sredstva iz proračuna kako bi se pomoglo humanitarnom pomoći, humanitarnom pomoći unutar Europske unije i e, slovačko predsjedništvo bi trebalo e, dobiti informaciju o tome poboljšavaju li se stvari tu E, nevladine organizacije će o tome nas obavještavati. Mi ne krivimo Grčku Italiju i zemlje koje primaju ih, ali Europska unija bi svakako trebala ih primiti kako treba i dati podršku onim e, zemljama koje su na prvoj crti koje primaju sve te izbjeglice i ne bismo se e, smjeli pokazati lošim u tom smislu nego zemlje koje su puno siromašnije od nas. Evo dajem riječ ministru. Hvala Linda i hvala vam svima na zaista mm, primjedbama punih podrške vezano za prioritete našeg predsjedništva. Drago mi je da smo našli tu zajedničke točke i kao što ste rekli gospodine Noizer, ako bismo uspjeli postići 50% toga, to bi zaista predstavljalo veliki uspjeh i slažem se s vama. I na početku sam e, naglasio da postoji potreba da nastavimo tamo gdje su nizozemci stali i da imamo taj e, kontinuitet s Maltom i onda dalje. E, sada, razmišljajući o ovim komentarima i pitanjima, e, mogu samo reći nekoliko poruka. Mislim da ćemo se svi složiti oko toga što ću sad reći. Znači, postoji potreba za kontinuitetom, općenito uzevši što se tiče humanitarne pomoći, bolja koordinacija i trebamo uključiti sve relevantne dionike kako bi pomoć e, bila učinkovitija. I također i procjena i provedba e, ovih e, stvari koje smo utvrdili da su najvažnije, to su naše obveze u skladu sa SDG-om i sa ovim ciljevima do 2030. što smo si zacrtali. Što se tiče financiranja, Linda, kao što ste vi spomenuli, svi znamo da je trenutno situacija e, takva da su se potrebe za humanitarnu pomoć tako dramatično povećale u ovih nekoliko godina da čak i e, kad smo povećali doprinose ne možemo e, sve te potrebe pokriti. Već sam spomenuo da cijela međunarodna zajednica se suočava sa humanitarnom e, situacijom koja je zaista bez, praktički bez presedana i važno je da svi zajedno se suočimo s time i moramo imati e, fokusiran i učinkovit e, proračun. To je najvažnije. Svaki euro koji se potroši mora biti potrošen učinkovito i mora ići u pravom smjeru i u tu svrhu vrlo je važno također spomenuti ovaj dogovor oko humanitarne pomoći dakle da se da ta humanitarna pomoć mora biti fleksibilna i učinkovita i to je jedan od glavnih ishoda svjetskog humanitarnog e, sastanka na vrhu i mislim da ćemo se nadovezati na ovim briljantnim dostignućima koja su postignuta tijekom prethodnog predsjedništva. Nastavno na taj summit e, definitivno e, je, uslijedi, je prije toga došlo do tog e, teškog rada na pripremama jer nisu svi dionici sudjelovali, ali na kraju mislim da je ipak međunarodna zajednica bila dobro zastupljena, kao i privatni sektor, nevladine organizacije vlade i ipak je tu e, se su u žižu stavljena humanitarna pitanja. Dakle, još uvijek treba dosta toga napraviti kako bi se osiguralo poštivanje međunarodnog humanitarnog prava, razrješavanje sukoba i mislim da zaista e, moramo politički djelovati na sprečavanju i rješavanju sukoba. Svakako ćemo vidjeti koje su obveze preuzete tijekom našeg predsjedavanja i koordinirat ćemo provedbu svega toga i također ćemo pokušati naći način da na najbolji način pratimo provedbu i također e, taj mehanizam za praćenje, odnosno nadzor provedbe te, tog velikog dogovora. Također ste spomenuli taj neksus vezu između humanitarne pomoći i razvoja. Za mene je to možda jedna od najzanimljivijih stvari u prioritetima jer moram reći da to što su toliko ljudi, da, da ljudi su zapravo raseljeni se, u prosjeku 17 godina. Znači ako ste 17 godina raseljeni, ne možete se oslanjati na humanitarnu pomoć, morate početi živjeti normalnim životom morate biti dio nekog društva i ponovno izgraditi svoj život, e, uživati neki dignitet. I mislim da je to možda zaista naj e, veći razlog e, zašto moramo razmotriti te mogućnosti i vidjeti možemo li koordinirati naša nastojanja na jedan koherentni globalni način i politički angažman je veoma važan, ali uz poštivanje humanitarnih načela koja su vrlo apolitična. Dakle, slažem se s time. Što se tiče europskog konsenzusa o humanitarnoj pomoći i zapravo konsenzus e, je jednako tako relevantan sada kao što je bio 2007. i to je također naglašeno na samitu. E, dakle, Zajedno sa e, partnerima trije iz trija mi ćemo igrati važnu aktivnu ulogu u uspostavi te radne skupine koja će voditi e, provedbu, odnosno taj provedbeni plan. Drago mi je da tu nema previše aktivnosti, fokusiramo se samo na ono što je važno, to je međunarodno humanitarno pravo, pristup zasnovan na potrebama i koherentna e, isporuka humanitarne pomoći. A sada ću se obratiti e, mojoj e, kolegici Slovačke, gospođi Zaborskoj. Spomenuli ste izvješće e, Europskog revizijskog suda, pozdravljamo to izvješće i razmotrit ćemo to na radnoj skupini Korafa i također ćemo možda pokušati to uključiti i u zaključke vijeća. Hvala na pitanjima i ispričavam se što vam nisam odgovorio na slovačkom. Što smo još imali? Već sam spomenuo e, koordinaciju financiranja, e, obrazovanje. Mnogi od vas su spomenuli obrazovanje i e, s tim povezanu zaštitu Um, humanitarnih radnika. Što se tiče obrazovanja mogu samo reći, odnosno dodati da se ne radi samo o tome da se obrazuju ljudi, da je to najvažnija stvar, nego definitivno škole i obrazovne ustanove predstavljaju jednu e, oazu sigurnosti za omladinu i za djecu. To znači da mi znamo da e, znamo da dječake regrutiraju E, militanti ili ih se koristi za dječji rad još u najranijoj dobi. Djevojčice i djevojke su podvrgnute seksualnim, seksualnom zlostavljanju ili kidnapirane. I to se događa kad nisu u školi, kad nisu dio zajednice, kad se negdje ne školuju. I moramo naglasiti da kada se poštuje međunarodno humanitarno pravo, škole i bolnice su sigurne oaze i ne smije ih se napadati. Dakle, tako da obrazovanje također predstavlja tu sigurnu oazu. Što se tiče sigurnosti humanitarnih radnika eh, na terenu u kriznim područjima, Mislim da je osnovna stvar da se poštuje međunarodno humanitarno pravo, tako da mi možemo ovdje samo raditi na tome da se ono više e, poštiva i žrtve i tragedije koju, kao što je ova koju sam e, spomenuo gdje je naša humanitarna radnica poginula u Sudanu, onda do toga neće dolaziti. Zaista je neprihvatljivo da međunarodna zajednica, odnosno e, nekako nam se čini da je e, normalno da se međunarodno humanitarno pravo e, krši i da te žrtve i civilne žrtve i humanitarni radnici da stradavaju. To je normalno, a ipak to treba se zaustaviti i trebamo zaista staviti naglasak upravo na tu temu. Kako uključiti sve aktere koji su e, bili na e, svjetskom humanitarnom samitu. Kao što ste sami rekli, ne radi se i o, samo o Europskoj uniji, nego o UN-u, o cijeloj globalnoj zajednici. Dakle, svi moramo razmisliti što se tamo reklo, o čemu se tamo razgovaralo, kakve su obveze preuzete. Spomenuli ste i Rusiju tokom e, slovačkog predsjedavanja mi ćemo e, se povezati s našim e, partnerima, susjedima, Rusijom u okviru razgovora u Njurku i Ženevi. Tako da, evo, radujemo se svim tim samitima i konferencijama o migraciji koji će biti održani. Što se tiče Europske unije kao globalnog humanitarnog aktera, veoma je važno da drugi ključni akteri svi budu uključeni u naša nastojanja i već sam to bio rekao, dakle radi se o koordinaciji suradnje. To je ono što nam treba i svi moraju biti u to uključeni zato što postoji e, nedostatak sredstava, nikad neće biti dovoljno novca da se pokriju sve humanitarne potrebe i upravo zato trebamo koordinirati i uključiti sve, svi moramo zajedno raditi na tome u nastojanju da se riješe humanitarne krize. Dakle, kako e, postići to da ljudi ostanu u regiji? Radi se upravo one lokalizacije koje sam spomenuo u svom govoru. To je također jedan veoma važan element. To sam vidio u Libanonu u razgovorima sa e, dužnosnicima vlade i sa lokalnim radnicima na terenu. Oni misle da Europska unija, međunarodna zajednica UN, da oni zapravo ne shvaćaju kontekst tekst e, u kojem žive Libanonci i činjenica da jedna trećina e, da izbjeglice imaju koliko je jedna trećina njihovog stanovništva i ono što je važno je to, to lokalno vlasništvo da se e, lokalne vlasti uključe, lokalna ekonomija, lokalna infrastruktura. To je veoma važno zato što onda društvo se uključi, u to sve poveže, no oni su bili jako skeptični vezano za pomoć koja se dostavlja samo izbjeglicama, a s druge strane ima jako puno libanonaca koji mm, trpe siromaštvo ili su prognanici i bilo bi, e, mislim da bi libanonska vlada, a i druge zemlje dijele to mišljenje, da kada dođe do isporuke pomoći, da bi trebali također e, pomoć dostavljati i lokalnom stanovništvu. Evo, mislim da sam stvarno sada e, odgovorio na sva vaša pitanja primjedbe. Ako nisam, e, rado ću po potrebi s vama stupiti u kontakt i moj tim će zaista dati sve od sebe tijekom našeg predsjedavanja. Ja ću svakako s vremena na vreme doći pred vas, a što se tiče pitanja informiranja parlamenta, to je svakako nešto što mi podržavamo, zato što je veoma važno da mi unutar Europske unije e, svi e, isto e, mislimo, isto radimo i parlament i komisija i vijeće zato što moram Važno je da dijelimo informacije jer ako to budemo radili onda možemo bolje surađivati i bolje rješavati ove izazove. Hvala ministre. Nitko ne maše i ne ukazuje na to da ste nešto ispustili. Tako da mislim da ste dogovorili na sva pitanja. Danas u 17 sati imamo zajedničku razmjenu mišljenja sa odborom AFET o izazovima priseljenih raseljenika i također ćemo tada razgovarati o posebnom sastanku Opće skupštine UN-a o migrantima i izbjeglicama. Dakle, to će biti danas tu u 17 sati, ne u ovoj prostori, nego u zgradi Jan na drugom katu prostorija kve 2 I to je važan dio našeg rada na zajedničkom izvješću sa odborom AFET, odnosno odborom za vanjske poslove o toj temi. Ministre, radujemo se suradnji s vama i nadamo se da tijekom ljeta neće doći do novih e, humanitarnih kriza. Imali smo neka ljeta prije kada bi ljudi otišli na odmora, znali su se dogoditi važni događaj. Nadam se da ćemo u tom smislu imati mirnije ljeto. Radujemo e, se suradnji s vama. Evo, hvala ministru i njegovom osoblju na današnjem dolasku. Okay, colleagues, if those who are leaving can leave. Molim kolege da napuste prostoriju u tišini. Um, we now Idemo na 17. točku dnevnog reda, a to je rasprava o gospodarskom partnerstvu između država partnera i Istoafričke zajednice. Kolege, molim vas, napustite prostoriju u tišini. Prelazimo na važnu raspravu o gospodarskom partnerstvu između država partnera Istočne Afričke zajednice i Europske unije i njezinih država članica. Partneri trebaju dati svoju privolu u sporazumu i to je važno pitanje. Zemlje koje sudjeluju u porazumu su Burundi, Kenija, Rwanda, Tanzanija i Uganda. Gospodin Preda ima pravo, previše je bučno. Počet ću vas prozivati. Molim tajništvo da ne održava sastanke na margini sastanka, tako da gospodin Preda može preuzeti riječ. Evo, mislim da su sada uvjeti dobri. Ovo je važno izvješće i važno pitanje. Gospodine Preda, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjednice. Hvala kolegama koji su danas prisutni. Želio bih reći sljedeće. Imate mišljenje u vašim dosjejima, te vas podsjećam da je to mišljenje upućeno odboru za međunarodnu trgovinu. To mišljenje je bilo napisano u skladu sa velikim smjernicama koje su se iznjedrile nakon rasprave prije nekoliko dana koje smo imali u lipnju. Razlog e, tome je zapravo u tom smislu neću ponovo se dotaknuti svih točki o kojima smo raspravljali u lipnju, nego ću samo se dotaknuti svojih zaključaka. Nakon što sam analizirao odluku, e, zapravo tekst sporazuma o gospodarskom partnerstvu između partnera Istočno-Afričke zajednice i EU-a. Mislim da ovaj sporazum može biti katalizator gospodarskog rasta i inkluzivnog e, razvoja u regiji. Kad govorimo o e, čisto komercijalnim aspektima, budući da ovdje imamo simetrični pristup tržištu, i budući da ovaj e, sporazum e, omogućava partnerima EU da isključe osjetljive sektore e, i zaštite osjetljive sektore od libertarizacije, u tom smislu te zemlje imaju dosta velik manevarski prostor. Isto tako govorim o velikim prijelaznim razdobljima čak do 25 godina za neke kategorije proizvoda. Isto tako govorimo o izuzećima vezano uz otvaranje e, tržišta ili također e, zaštite jamstva za mlade industrije. Također imamo mogućnost e, ponovnog uvođenja carina za izvoz, zapravo a E, to je nešto što je upisano u perspektivu razvoju. To naravno je upisano u perspektivu našeg e, u, e, odbora. Ono što je potrebno je stimulacija na regionalnoj razini i to je glavni cilj Europske unije u trenutku kad se sklapaju ovakvi sporazumi o gospodarskom partnerstvu. Bez obzira što možemo žaliti da ne postoji znači direktna referenca na održivi razvoj, nakon pet godina ovaj sporazum može biti e, revidiran nakon stupanja na snagu i to zahvaljujući klauzuli koja to se tiče toga. Isto tako imamo nadzorni odbor koji treba e, pratiti provedbu ovog sporazuma te također e, pratiti njegov učinka na održiv razvoj. Kad govorimo e, o razvoju, također govorim i poglavlje koje je izuzetno važno suradnju na području razvoja, te isto tako u strukturi razvoja koji e, se nalazi u prilogu, a to odražava interese i potrebe naših partnera, te također govore o prioritetima no kao i za druge sporazume o gospodarskom partnerstvu, e, financiranje razvoja je e, ključno i mi u tom smislu moramo preuzeti svoje odgovornosti te paziti da provedba takvih sporazuma bude na najbolji način financirana u budućnosti, a naravno uzimajući također u obzir i mogućnosti povlačenja sredstava na lokalnoj razini. Kad govorimo o dobrom upravljanju, prije svega želim pozdraviti uključenje klauzule, znači odredbe koja direktno se tiče dobrog upravljanja i to je nešto što je izuzetno dobro. Mm, bilo bi zapravo dobro da je ovaj sporazum upisan e, još više u načela ljudskog, e, ljudskih prava, no direktno govorimo ovdje o stečevini sporazuma iz Kotonua te o mjerama koje se moraju poduzeti. Znači imamo ovu e, klauzulu odledbu pridruživanju stečevina sporazuma iz Kotonua zapravo može biti e, način da revidiramo ovaj e, sporazum o gospodarskom partnerstvu. Ono što je potrebno da tražimo isto tako jačanje e, ovih odredbi povezanih sa ljudskim pravima u sustavu nakon sporazuma iz Kotonua. E, imali smo u tom smislu i izvješće e, gospodina Nojzera o kojem ćemo e, glasovati nakon ljeta. Što se tiče praćenja, već smo u lipnju u raspravi to spomenuli. Nemamo znači parlamentarni odbor koji je uključen, nego mješoviti odbor koji predviđa uključenje civilnog društva. Nakon nastupanja sporazuma na snagu trebamo osigurati snažno praćenje i također provedbu konkretnih odredbi e, u okviru ovog mehanizma prađenja. Isto tako pozdravljam e, e, dostupnost gospođe Malstrom koja je se angažirala u ovom smislu, a prošli tjedan je poslala ona također i pismo predsjedniku odbora INTA. Na kraju trebamo reći sljedeće. Moramo biti svjesni da je ovaj sporazum o gospodarskom partnerstvu zapravo početak, potpisivanje je početak, a ono što je izuzetno važno je sama provedba i rezultate ćemo također u budućnosti morati procijeniti. E, I također je važno da u provedbi ovo pitanje razvoja bude u srcu djelovanja. A postavljamo si pitanje da li će potpisivanje ovog sporazuma biti u e, srpnju kao što je predviđeno ili će biti odgođeno. Hvala na paru. Hvala. Pročitala sam izvješće i imamo vrlo jasne preporuke i jasne su pitanja koja su u njemu iznesena. Prvi ima riječ Norbert Hvala, Linda. I hvala Kristijanu na nacrtu mišljenja. Ja mogu jedino istaknuti ono što je rečeno za vrijeme prethodne rasprave. Kada je riječ o svim ovim zainteresiranim zemljama, one su dobro integrirane sa gospodarskog stajališta, to vrijedi za Burundi, za Tanzaniju i tako dalje, tako da je njima važno ponuditi ovo smanjenje carina. Naravno, tu se postavlja i pitanje ljudskih prava, socijalnih standarda i to treba također istaknuti u sporazumima. Ja tu imamo i sporazum iz Kotonua. Standardi poštivanja ljudskih prava i zaštite okoliša moraju biti obvezujući. I o tome će valjati voditi računa u reviziji sporazuma iz Kotonua. Dakle, treba će nadzirati dobru provedbu ovih e, sporazuma kako bi se spriječilo ono što se dogodilo u prošlosti u slučaju drugih zemalja. Pozitivno je što postoji ovaj savjetodavni odbor a za nas je važno i sudjelovanje civilnog društva u cijelom procesu nadzora provedbe, naročito kada je riječ o konkretnoj situaciji u Burundiju i o pitanju dijaloga o ljudskim pravima. Jučer na večer je došlo do novog razvoja događaja, odnosno na zahtjev parlamenta je provedena studija i to je učinilo sveučilište u Cambridgeu i studije proizlazi da ovi sporazumi koje mi zaključujemo sa Istočnom Afrikom se ne integriraju u sporazum iz Kotenua. Prema toj studiji, sporazumu koji smo zaključili sa tim zemljama se pozivaju na klauzulu o ljudskim pravima. Kada je riječ o istočnoj Africi, međutim komisija je odabrala drugu formulaciju, ne znamo zašto i zbog toga trebamo o tome dalje razgovarati. U mojem klubu postoje određene zadrške u vezi sa ovim sporazumima, naročito ako se ne razjasni pitanje poštivanja ljudskih prava. Dakle, kada je riječ o eventualnom kršenju ljudskih prava i o našoj reakciji, imamo drugačiju situaciju sa e, Južnom Afrikom e, i e, sa Istočnom Afrikom. I sada nam komisija treba objasniti zašto u slučaju Istočne Afrike se odlučilo drugačije postupiti u odnosu na druge afrička područja. Zato bih zatražio određeno vrijeme za ulaganje amandmana i zamolio ih, bih da se odgodi glasovanje dok ne dobijemo takva pojašnjenja od komisije. Hvala. Marija Hojbuh ima riječ. Hvala, Linda. Ovo nije prvi sporazum o partnerstvu o kojem ovdje raspravljamo. Mi kao zeleni smo često dosta kritični naspram ovih sporazuma, naročito kada je riječ e, o istočnoafričkoj zajednici. Neko od tih zemalja su nerazvijene i među njima i Kenija koja ima dosta nizak dohodak po glavi stanovnika. Osim toga, Tanzanija je odlučila ne potpisati sporazum sa Europskom unijom i to je opravdala Brexitom. To bi moglo dovesti i do drugih negativnih posljedica u regiji Kenija. Primjerice je važan gospodarski partner koji bi međutim mogao izgubiti svoje tržište to ne vrijedi međutim za druge jer su oni manje razvijeni. Dakle, ne želimo povećati napetosti u toj zemlji. Mi zapravo obuhvaćamo različite zemlje istim sporazumom i to je već problematično. Osim toga, Sporazumi o gospodarskom partnerstvu ne potiču diversifikaciju. Sada su glavni predmet izvoza prehrambeni proizvodi i imamo ljudi udio u uvozu 60%, zatim tu je i rezano cvijeće. Ali riječ je uglavnom o siromašnim zemljama i regijama. Dakle, one uzgajaju radi prodaje, a ne za e, prehranu vlastitog stanovništva ili za rast vlastitog društva. Tako da se ovi sporazumi mm, ovi sporazumi uvjetuju izvoz sirovina u Europu, što nam se ne čini ispravnim. Zatim tu se spominju higijenski standardi. Imamo odredbe o porijeklu robe, to kada je riječ o proizvodima koji bi trebali pristići na europsko tržište. Na tu također postoje brojne poteškoće, tako da bismo trebali jačati lokalno tržište umjesto da stvaramo nešto što u ovom trenutku nije moguće. I još nešto što sam već spomenula poslije podne odnosno jutros e, tijekom e, javne rasprave. A to su gubici poreznog priljeva. E, komisija je danas rekla da treba više prikupljati i trošiti bolje, no zapravo se sada usredotočujemo na povećanje poreznog prihoda i na primjenu još strožih standarda u odnosu na svjetsku trgovinsku organizaciju koja utvrđuje određenu razinu oporezivanja. Kada je riječ o smanjenju, to mora biti uzajamno i za carine i za poreze, a mi se moramo također pobrinuti i za nacionalna gospodarstva. No, ove mjere bi bile nepovoljne za te zemlje, iako se tu predviđa i prijelazno razdoblje, jer ne bi bilo pravedno nametnuti tim zemljama iste uvjete kao i kod nas. E, ovaj e, novac bi naprotiv morao biti usmjeren u nacionalne proračune. I još jedna napomena koju je već e, spomenuo i kolega Nojzar, odnosno održivi razvoj pošto spada i zaštita okoliša i standardi zaštite okoliša koje ovdje ne prepoznajem. nema spomena o standardima Međunarodne organizacije rada ili drugih sličnih organizacija. Trebali smo govoriti o razvoju ovih zemalja unutar Afrike, a ne o liberalizaciji i okretanju ka Europi. Posjećam kolege da sutra u 15 sati imamo zajedničku prezentaciju sa odborom INTA izvješća o odredbama zaštite ljudskih prava u ovim sporazumima s obzirom na kraj sporazume iz Kotonua, zato jer e, ovi sporazumi traju dulje od sporazuma iz Kotonua. Gospodine Preda, treba upitati komisiju o pitanju Tanzanije, zato jer e, prema najnovim vijestima Tanzanija sada ne želi potpisati sporazum zbog Brexita. Tako da ćemo rado čuti i tadašnje komisije o tome. Dakle, da imamo jedan sporazum za tim zemljama koji Tanzanija neće potpisati. I također imamo rok za odnošenje amandmana za sutra i zapravo nema hitnog postupka zato jer odbor INTA nema rok za ovo izvješće u ovom trenutku i sata. Da se pitam gospodine Preda, ne možemo li možda dati kolegama više vremena dok ne saznamo što se događa u Tanzaniji. Evo možete promisliti o tome dok e, čujemo komisiju, no za sada imamo rok za podnošenje amandmana sutra u podne. I nismo primili niti od vijeća formalan zahtjev za privolom možda ga nećemo niti dobiti s obzirom na situaciju u Tanzaniji, no prvo dajem riječ komisije, onda ćemo vidjeti trebamo li glasovati ili pričekati do nakon ljeta. Commission. E, znači, Valfen iz e, e, hvala. Zahvaljujem e, gospodinu Predi na poslu koji je obavljen u okviru ovog sporazuma te također e, ljubaznim, a ponekad i kritičnim e, riječima vezano uz sporazum o gospodarskom partnerstvu. Želio bih krenuti na pitanje vezano uz potvrdu od strane e, Tanzanije toga da im je potrebno malo više vremena za potpisivanje sporazuma, ovog sporazuma o gospodarskom partnerstvu. Moramo biti vrlo oprezni koje ćemo sad tu formulacije koristiti. Ne možemo reći da su odlučili da ne potpišu, to nam nisu e, rekli. Razlozi odgađanja ovog potpisivanja e, su zapravo vrlo suptilni. A mi smo komunicirali sa ambasadorima ovih zemalja koji su uključeni u sporazum, poslušali smo ono što nam imaju za reći, a oni nam svi kažu da odgađanje E, potpisivanje potpisivanja zapravo vrlo minorna stvar, to je ono što je rekao e, veleposlanik e, kemije, jednostavno pitanje, citiramo znači veleposlanika Ugande, a sve ekscelencije traže malo vremena kako bi onda do mogli se sporazumjeti oko toga da istovremeno na istom mjestu potpišu sporazum. Što se tiče komisije, mi smo uvijek podržavali to da oni dostignu svoje vlastite zaključke. I mi vjerujemo da nema znači nikakvih e, težih e, problema vezano uz e, potpisivanje tog sporazuma, a mislimo da ni Brexit to nije. Veleposlanici su govorili o tome da je naj, to jako integrirana regija, možda najintegriranija regija u Africi. Žele e, sve te zemlje ojačati svoju suradnju i postići zajedničke ciljeve. Kao i mi, oni također žele nadzirati učinak sporazuma. U tom smislu uzimamo na znanje da povjerenica je ukazala na to da želimo znači izgraditi operativni sustav gdje ćemo e, nadzirati e, provedbu ovog sporazuma. Znači imamo e, strukturu na koju se možemo osloniti na ministarskoj razini, no isto tako i na razini civilnog društva. Imali smo konsultativne odbore u tom smislu. E, na zajedničkom odboru e, profesor Bartos e, zapravo pitanje profesora Bartosa će biti predmet rasprave, imamo znači predmet e, i prostor za raspravu, ali postavlja mogu odgovoriti zašto su različite klazove različito formulirale u različitim sporazumima, <clears throat> zato što su to mm, ishodi pregovora sa partnerima. No, duh tih odredbi i pregovora vezano s te odredbe su, e, znači duh je uvijek isti i uvijek je zapravo u temelju e, taj duh koji je jednak svim sporazumima o gospodarskom partnerstvu. također možemo o tim pitanjima razgovarati sa profesorom Bartosom. Imamo i nekih aspekata možda kojih se nismo dotaknuli u prošlosti. Imamo zapravo taj e, e, tu ideju da će sporazumi u e, branšama za sektorski sporazumi zapravo smanjiti uvoz, a to je pogrešno zato što se zapravo oni osnivaju na fleksibilnim principima i to će zapravo znači biti e, u svakom slučaju veći poticaj izvozu, e, bestarinskom izvozu u EU. E analiza pokazuje da napori liberalizacije regije su možda najmanji u Africi, budući da 65% uvoza iz Europe je znači eh, po nultoj stopi eh, carina. I u tom smislu učinak će biti ograničen. Kad govorimo o snažnom otvaranju tržišta u okviru ovog sporazuma o gospodarskom partnerstvu, onda moramo reći da govorimo od prilike 15 ili se, znači 15% eh, u okvir, napora u okviru 25 eh, godina ili 17%. I u svakom slučaju kad govorimo o podršci. E, gospođo predsjednice, moja kolegica Garibaldi će vam moći dati sve informacije vezane uz to. Hvala. Znači, gospođa Garibaldi iz e, DigiDefko, imate li možda nešto za dodati? Dobar dan. Kad govorimo o općkoj podrški, Ci možemo reći da ovaj sporazum ima taj snažni aspekt razvoja, imamo snažne e, angažmane sa svih strana da surađuju u određenim sektorima kako, bismo, kako bi nadzirali e, provedbu sporazuma. Kad govorimo o financijskim i nefinancijskim sredstvima, imamo i kroz različite naše e, instrumente, EDF, a e, cilj će biti e, tih instrumenata da e, pruže podršku zemljama u ostvarivanju ciljeva koji su izazovni. Imamo također i podršku reforma koje vlade trebaju poduzeti jer nećemo samo povećanjem razvojne pomoći E, dovesti do pomošavanja, e, nego moramo u svakom slučaju provesti zakonodavne i fiskalne reforme. U ovom trenutku provodimo rasprave i diskusije e, sa pet vlada, imamo takozvane planove za provedbu u okviru sporazuma, a E, ti pregovori su prilagođeni također i nacionalnim situacijama. Mi ustanovljavamo samu komunikaciju što se tiče sporazuma i komunikaciju s vladom, e, zapravo sa pojedinim ministarstvima kao ministarstvom za financije ili trgovinu s kojima obično raspravljamo na području suradnje u okviru sporazuma iz kontinua. Znači, govori se o tome na koji način se, koje reforme se predviđaju, koji se sektori trebaju podržati, na koji način mi možemo također podržati reforme, koji su koje su mjere koje se trebaju poduzeti kako bi se povećao izvoz u EU. Mi smo počeli konzultacije sada sa vladama i željeli bismo početi sa ovim inicijativama čim sporazum bude potpisan. Što se tiče sredstava, oni znači dolaze iz nacionalnih i regionalnih indikativnih programa, oni e, ciljaju ključne sektore kao prehrambena industrija, poljoprivreda, energetski sektor i prometni sektor, također olakšavanje trgovine. Znači to su e, glavni e, znači sektori proizvodnje e, na koje ciljamo sredstva kako bi postali konkurentniji. Da, mi malo nam vrijeme izviče i Evo, možda ću ovdje završiti, a mogu također odgovoriti i na E, sljedeća pitanja. Gospodine Preda, jedinu stvar e, koju možete e, znači, promijeniti da kažete da ili ne što se tiče ovog aktualnog teksta. Recite nam onda. Mislim da sada moramo to odgoditi, to je jasno. Bez obzira na to Mislim da oni koji žele reći ne, oni su se za to i pripremili. No, mislim da moramo sad to odgoditi kako bismo dobili možda i neka pojašnjenja što se tiče elemenata koje smo spomenuli. Da, odgovaram da što se tiče ovog zahtjeva za odgađanjem e, na neki datum oko kojeg ćemo se dogovoriti. No to će u Nadam se da neće to sad biti pred Božić. Ali e, moram e, reći da nismo čak dobili ni službeni zahtjev od vijeća, ne možemo sad glasovati ako to nismo dobili. Mislim da se možemo dogovoriti u budućnosti oko datuma, amandmani su je vrlo jednostavni da ili ne. Znači, predlažem da se krajem e, kolovoza ponovno pozabavimo tim pitanjem i da onda riješimo i to pitanje datuma. Hvala, hvala vam puno za to i to mi se čini vrlo razumnim. Imate li možda nešto za dodati? Hvala sada. E, prelazimo na 18. točku dnevnog reda. Pitanje Heidi Hautela. Neću e, znači čitati to cijelo pitanje. Možete li nam, molim vas, e, ukratko predstaviti vaše pitanje? Pitanje je povezano sa e, nedavnim trendovima. Imamo različite zahtjeve formulirano strane država članica i visoke predstavnice i isto tako jednog dio defka da se sredstva koje su e, namijenjena smanjenju e, siromaštva isto tako namijenjena razvojnim e, razvojnom pomoći da se sa ta sredstva preusmjere e, na akcije na području sigurnosti a također i davanje znači pomoći infrastrukturama u partnerskih država. Mislim da je vrijeme da dobijemo sad zbilja e, e, odgovor na pitanje komisiji DEFKU, e, DG DEFKU, kako je zapravo možemo znači e, se naći u ovoj situaciji. Thank Hvala. Sad imamo zamjenika e, ravnatelja e, koji nam onda može odgovoriti na ovo pitanje. Izvolite. Hvala vam puno. Ja ću pokušati dati jednostavni odgovor na složeno pitanje. Radi se o složenom pitanju. Što se tiče backgrounda, vjerojatno se sjećate da kao akteri u razvoju sve više zapravo djelujemo u nestabilnim situacijama, e, situacijama e, sve većih sukoba. E, povjerenik je rekao u puno navrata, ako nemamo stabilnu situaciju, ne možemo e, djelovati na najbolji mogući način. I zbog toga postoji uska poveznica između ova dva aspekta. To nas je dovelo do situacije gdje smo predložili taj paket dokumenata 7. 7. E, srpnja. Imamo znači komunikacija vezano uz okvir za podršku sigurnosnom e, sektoru. Imamo znači dodatni dokument uz to, a imamo i drugi set prijedloga koji se tiče amandmana e, instrumentu za stabilnost i mir Imali smo također i procjenu učinka, je također radni dokument e, na osnovu rezultata procjene učinka. Svi ti dokumenti e, čim budu prevedeni će službeno biti dostavljeni. A sada pitanje koje postavljala gospođa Hautela se tiče E, mogućnosti provođenja ovih mjera. Kad govorimo o reformi sigurnosnog sektora, postavlja mi se pitanje zapravo e, što zapravo želimo napraviti u sigurnosnom sektoru. Sada imamo jednu milijardu e, namijenjenu sigurnosnom sektoru, a tiče se pravosuđa, Isto tako cijeli niz djelovanja na području prava, te također želimo osigurati da sigurnosna situacija u zemljama bude takva da možemo također poduzimati mjere na području razvoja. Ono što želimo je stvoriti širi okvir te potpisati zapravo, e, popisati sve ove mjere koje mogu biti uključene. Što se tiče specifičnih amandmana instrumenta za stabilnost i mir, e, imaju za cilj u određenoj mjeri intervenirati u i, znači, određenim okolnostima u situacije na terenu gdje samo vojni čimbenici mogu e, zapravo postići razvojne ciljeve. Možete vidjeti istu situaciju na području humanitarnog djelovanja gdje ponekad moramo koristiti e, vojne, e, vojni transport za prijevoz humanitarne pomoći. Isto tako imamo i situaciju garantiranja sigurnosti kako bi zapravo djelovanje na području razvoja se moglo razviti. Imamo znači tekst instrumenta koji je vrlo jasan u tom smislu i to se događa samo u izvanrednim situacijama kad nema nikakvih drugih e, čimbenika na raspolaganju. Možemo imati situaciju gdje imamo e, veliku prijetnju institucijama i gdje postoji također e, konsenzus svih e, aktera čimbenika da samo e, sigurnosni sektor može garantirati djelovanja na području razvoja. Kad govorimo znači o troškovima u svakom slučaju isključuje se bilo kakvo znači dostavljanje municije i oružja. A ono što e, želimo postići je da koristimo vojne čimbenike u svrhu postizanja razvojnih e, ciljeva. A u veljači OECD-a mi smo zapravo e, malo promijenili definiciju oda, znači pomoći na području razvoja, a Govorimo također o mogućnosti korištenja vojnih čimbenika u civilne svrhe. A imamo također mogućnost e, e, obuke vojnih e, snaga vojnih čimbenika koji bi onda bili uključeni u, na primjer, poštivanje Eh, rodnih prava i tako dalje. Da, u svakom slučaju što se tiče ovog koncepta ode, eh, mi smo tu zapravo na granici, ali vrlo je važno imati sve te aspekte na umu. To možemo naravno u svakom slučaju koristiti u ograničenim eh, mogućnostima okvirima te naše resurse kako bismo onda garantirali i razvoj i razvojno deve, e, djelovanje. Imamo znači sve više i sukoba, isto tako osjetljivih e, država i u tom smislu smo ovaj prijedlog stavili na sto. Imali smo također i rasprave s našim, e, s našim pravnim službama vezano za implikaciju u okviru proračuna i tako dalje a, a sada je zakonodavac to dobio na svoj stol. Možemo vidjeti da li države članice i parlament se mogu složiti s tim. Mi smo dali svoj prijedlog. Mi u svakom slučaju pokušavamo malo proširiti te granice i te okvire. Nemamo u ovom trenutku mogućnosti u proračunu EU-a da podržavamo vojne akcije. Imamo jedno važno izuzeće, a radi se znači o e, afričkom e, instrumentu za mir. Imamo znači u okviru Komisije Afričke unije koja omogućava znači korištenje takvih e, sredstava u okviru afričkog instrumenta za mir. Ali to se ni u kom slučaju ne može u ovom trenutku financirati sa zakonodavnog aspekta iz proračuna EU-a, znači ovdje smo zapravo na granici, no e, postavljamo si pitanje ako ne, bude, ne možemo E, djelovati na tom području, onda će to zapravo biti na uštrb postižana naših ciljeva razvoja. sve što će biti financirano u okviru budućeg instrumenta, jer u svakom slučaju mora biti u svrhu postizanja ciljeva razvoja. E, e, Evo, to je ono što smo sada rekli, a što se tiče odgovora povjerenika, to ćete moći dobiti u budućnosti malo konkretnije. E, Heidi, što kažete? Pa, meni se čini da to zaista zvuči jako nejasno u smislu ispunjavanja ovih e, razvojnih ciljeva, što je bio slučaj dok sam čitala amandmane ovom instrumentu za doprinos stabilnosti i miru. Meni se čini da pitanja koja trebamo nadalje postaviti jest zašto zemlje članice ne koriste postojeće mogućnosti za financiranje ovih e, novih e, aktivnosti koje su vojne prirode. Imamo program Atene i taj neslužbeni dokument od 15. travnja devet e, zemalja članica e, koji je naslovljen e, neke stvari za razmišljanje i to je bilo veoma robusno i čujemo da će služba za vanjsko djelovanje to provoditi. Je li to objavljeno? Jer zaista je nezgodno da E, jedna ovako velika stvar koja dolazi do samog ruba pravnih e, granica. Meni se čini da ih čak i nadilazi i pravna služba e, neće biti zadovoljna je li taj dokument javan i možemo li mi to razmotriti i vidjeti pod kakvim se pritiskom našao DEFKO u tom smislu. Znači devet zemalja članica kaže neće više biti novca i sada je jasna situacija da 100 milijuna eura će biti uzeto iz instrumenta za razvojnu suradnju. Nije li to nešto što bismo trebali ipak poštivati? Klaus? Pa kao prvo, ovih 100 milijuna je mogućnost e, prijedlog e, i službe to razmatraju jer e, mi moramo još uvijek naći novac koji ćemo dodati ovom instrumentu za stabilnost, zato što inače e, bismo trebali napraviti jedan transfer unutar poglavlja, odnosno naslova četiri i onda bi to opet se našlo pred parlamentom. Postoji mogućnost da jedan manji dio tih sredstava iz DCI e, prenamijenimo na ovo ali dakle 80 milijuna od 2, milijarde je stvarno mala stvar, no to još nije uopće odlučeno, to je samo jedna mogućnost. Što se pak tiče ovih dokumenta koje su sačinili devet zemalja članica, da istina, zemlje članice bi htjele ići još dalje. I vi ste zaista točno opisali taj dokument, to je neslužbeni dokument eh, devet zemalja, mislim da se o tome da je on e, podijeljen e, na vijeću, ali ne znam koji je status, je li to javan dokument ili ne. Znači, zemlje članice bi htjele ići i korak dalje, zato što njihova analiza je po njima pokazala da potrebe, posebno u mnogim afričkim zemljama, dakle, za snagama sigurnosti su puno veće. Naravno, moglo bi se reći da u mnogim afričkim zemljama snage sigurnosti nisu dovoljne da mogu zajamčiti sigurnost. Uzmimo primjer Somalije gdje e, Somalijska narodna armija nije u ovom momentu u stanju braniti zemlje od Al-Shababa, a druge afričke zemlje i drugi afrički vojnici e, brane e, Somaliju od pritiska Al-Shababa zato što Somalijska narodna armija to ne može. Dakle, možete uzeti to jedan primjer toga s čime se suočavamo. A sada zašto zemlje članice ne žele koristiti postojeće mehanizme da i se zajednička e, stra, vanjska i sigurnosna politika i Atena mogu financirati samo naše vojske, a ne vojske zemalja u razvoju. Upravo zato e, sve vojne operacije, kao što je primjerice u Sredozemlju i Indijskom oceanu, provodi ih, provode ih eh, vojsk, vojne snage Europske unije, a ne naših eh, zemalja partnera. Dakle, u našem instrumentariju postoji ta rupa i u ovom momentu mi ne možemo eh, s ovim mini modifikacijama ispuniti tu rupu i siguran sam da ćemo u ove tri ili četiri godine prije sljedećeg VFO-a biti velika rasprava o tome jer zemlje članice bi htjele da se to ostvari. Ali ovo je politička rasprava koja će tek uslijediti, e, samo smo na početku ovoga. No, instrumentari koji sada imamo, znači mehanizmi financiranja, ne omogućavaju ovo što mi sada predlažemo sa tim proširenjem instrumenta e, za doprinos e, stabilnosti i miru. U redu, imat ćemo dovoljno vremena da o tome detaljno raspravljamo, zato što ćemo dobiti prijedlog od komisije. I mislim da ćemo vjerojatno morati pozvati visoku predstavnicu da dođe na odbor. Trebala bi ovako jednako to napraviti da nam objasni ovaj prijedlog. Zahvaljujem Klausu, zahvaljujem Heidi što je postavila pitanja, a sada još prelazimo na točku 19, a to je točka razno. Nije mi nitko rekao da imamo točku raznute. Mogu li onda zahvaliti prevoditeljima? Mislim da vas nećemo vidjeti prije, prije ljetne pauze, tako da vam želim ugodan odmor i kolege koji neće biti na zajedničkom sastanku s Apetom, provedite ugodne praznike i vidimo se uskoro. Ovime zatvaram sastanak. Rekli su mi da sastanak AFET e, kasne 10 minuta, znači 2 kve 2 zgrada Jan započinje u 5.10. E,